priopćenje. Zaprimio sam od vijeća jedan stav u prvom čitanju što se tiče usvajanja uredbe o ribolovu u usuglašenom području pod općom komisijom za ribarstvo sredozemlja, a taj dokument će biti priložen za spisniku. Imamo dakle sada rok od tri mjeseca za usvajanje, a od sutra se broji taj rok, dakle od 11. rujna 2015.